želio bih vam još nešto reći. Od frakcije Pučana sam dobio da, da se e, de Pons imenuje u odbor proračuna umjesto gospodina Carlosa Iturgija. Da li je netko protiv toga?